I Dobro večer. Zastupnicima, članovima odbora Ekon i Libe. Otvaram sastanak dvaju odbora, a ako nema nikakvih pregovora na dnevni, na dnevni red, on će se smatrati usvojenim usmeno prevođenje. Imamo prevođenje do 19 sati i onda imamo smanjeni jezični režim sa samo 16 jezika, a podsjećam da će se elektroničko glasovanje održati od 19.30 nadalje, tako da pripremite svoje glasačke kartice. Evo, toliko od mene. A vjerojatno ćemo čuti dulje izlaganje potpredsjednika Ekona koji će imati desetak minuta, što nije baš e, uravnoteženo, ali evo, Petar, imaš riječ. Običajem e, da ću biti brz, no evo ovdje imamo povjerenicu Jurovu povjerenicu za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova, koja je prihvatila naš poziv da prisustuje sastanku naših odbora nakon što smo se sastali na otvorenom sastanku koordinatora prošloga tjedna. Želimo je zahvaliti na njezinom prisustvu danas. Kao što svi znate, komisija je 27.10. usvojila novi delegirani akt kojom se izmjenjuje popis visokorizičnih trećih zemalja o tablici utroški prvoj priloga, dakle u okviru AMLCTF. Nakon dva ranija osvajanja sličnih e, izmjenjujućih akata koje je parlament usvojio početkom ove godine, dakle Želimo sada vidjeti kako promiče dijalog o petoj direktivi o borbi protiv pranja novca i poslali smo zajednički e, dopis kojim se traži da se rok za nadzor produlji za mjesec dana do 27.12. Ovaj sastanak je dobra prilika da razmotrimo plan puta koji je naslovljen prema novoj metodologiji za europsku procjenu visokorizičnih trećih zemalja sukladno direktivi 849 iz 2015. godine o korištenju financijskog e, sustava za e, financiranje terorizma i za pranje novca. Podsjećam da smo plan puta zaprimili nakon drugog e, prigovora koji je parlament uložio na akt sukladno političkoj obvezi i povjerenice u tom smislu. Sada komisija razmatra koja bi metodologija bila najprikladnija za procjenu visokorizičnih trećih zemalja i sada želimo čuti od povjerenice koji su najnoviji razvoj događaja. U tom smislu želim vas zamoliti da nam date podrobnije informacije o izvedivosti provedbe takve metodologije i to u odgovarajućem vremenu prema planu puta. Kao što smo razgovarali prošloga tjedna sa vašim suradnicima, zanima nas e, imate li kakvih naznaka o tome da će se razraditi novi vremenski rokovi za ovu novu metodologiju i zamolio bih vas da nam date više detalja o toj novoj metodologiji, naročito s obzirom na transparentnost u vezi sa stvarnim vlasnicima koje komisija spominje u svojem planu puta kao jedno, jedan od mogućih kriterija. Nova metodologija slijedi i uskladuje sa posljednjim prijedlogom parlamenta, prijedlogom rezolucije u smislu potrebe neovisne procjene tih trećih zemalja koje će komisija uvrstiti na popis. Osim toga, parlament smatra da se eh, primjenom samo ATF popisa ne uključuju neke treće zemlje u taj popis visokorizičnih trećih zemalja, a mogu postojati i neki nedostaci u vezi sa tim zemljama kada je riječ e, o aspektima koji su navedeni u članku 9. Saznajemo da je komisija već ostvarila neke prve rezultate, naročito u vezi s odlukom komisije da se zadrže na popisu sve zemlje koje su bile prethodno uvrštene na njega, iako više nisu na popisu FATF-a, to su Gujana, Lao, Afganistan i e, Sjerna Koreja. Također smatramo da treba provjeriti napredak tih zemalja u suočavanju sa strateškim nedostacima u skladu sa tim e, načelom e, predostrožnosti e, treba nam i dubinska analiza Gujane, Lava i Afganistana i Sjeverne Koreje koja će se i dalje primjenjivati. Osim toga, mi smo primili na znanje i novi nacrt dokumenta koji je poslan na razmatranje stručne skupine zemalja članica koji je razrađen na temelju najnovijih informacija nakon sastanka FATF-a u studenome. Osim Etiopije, sljedeći e, delegirani akt koji će se usvojiti će se obratiti i Trinidadu i Tobagu i Tunisu i dodat će ih e, na popis e, visokorizičnih trećih zemalja i to odgovara stajalištu komisije prema kojemu treba nastaviti usvajati delegirane akte kako bi se osigurava provedba i primjena pravila Europske unije na treće zemlje koje se smatraju visokorizičnima. Nakon ovog vrlo dugačkog uvoda koji daje pregled evo, našeg zakonodavnog okvira započinjemo raspravu kojom će predsjedavati naš kolega predsjednik odbora Libe. Hvala Pitera i hvala odboru Ekon i njegovom tajništu na suradnji u radu na ovom predmetu. Ja samo želim podsjetiti na činjenicu da je već e, parlament e, uložio dva put pregovor, e, prigovor na dva delegirana akta u siječnju i sastali smo se sa povjerenicom u različitim prilikama kako bi se raspravljali o tom pitanju. I imali smo također i zajednički sastanak koordinatora Ekona i Liba prošloga utorka kada smo osvojili određeni, kada smo ostvarili određeni napredak i e, sada imamo priliku čuti povjerenicu koja će nas izvijestiti o napretku koji je osvoren od našeg posljednjeg sastanka u svibnju prošle godine i također pratimo razradu metodologije kao što je upravo rekao potpredsjednik odbora Ekon. Evo sada bih zamolio povjerenicu Jurovu da uzme riječ na deset minuta, a nakon njezine izjave imat ćemo raspravu sa komentarima i pitanjima kolega iz oba odbora. Evo, Gospođo Jurova, izvolite. Hvala. Uvaženi predsjednici i članovi Europskog parlamenta, drago mi je što vas kao se mogu osobno obratiti i izvijestiti vas o izradi popisa visokorizičnih trećih zemalja, dakle zemalja koje predstavljaju veliki rizik za europski financijski sustav. Želim se ispričati također na mojoj odsutnosti doista je, vjerujte mi, za političara katastrofa izgubiti glas e, i morati samo slušati. No, istovremeno to je bilo zanimljivo iskustvo, dakle hvala vam na razumijevanju. Odbor PANA je raspravio o važnosti borbe protiv pranja novca prošloga tjedna i to treba uključiti i za europski okvir e, za teoriju jurisdikcije koje ne poštuju propise protiv e, pranja novca i financiranja terorizma. Također sam čula vaš poziv na procjenu Europske komisije o visokorizičnim trećim zemljama i to mora biti vrlo temeljita provjera. Također trebamo poslati poruku da Europska unija primjenjuje visoke standarde u borbi protiv e, organiziranog kriminaliteta i terorizma što e, spriječava počinitelje da iskoriste globalnu prirodu financijskog sustava. E, kada smo se sastali u srpnju, dala sam vam e, prvi nacrt našeg rada na metodologiji u izradi tog popisa, a ovdje ću objasniti kako ćemo provesti vlastitu procjenu i želim čuti vaše reakcije na metodologiju. Dakle, prvo ću objasniti kako ćemo izdvojiti zemlje koje treba prve analizirati, dakle koje su nam prioriteti i naravno da ne možemo istovremeno procijeniti 200 zemalja? To je jedno pitanje koje ste mi postavili na sastanku u srpnju, a onda ću se osvrnuti na kriterije koje ćemo primijeniti imajući naravno na umu da nažalost još nije dovršena revizija direktive protiv pranja novca. Zatim e, ću se osvrnuti naš prijedlog, odnosno što ćemo učiniti u međuvremenu do dovršetka prve procjene. Također, ovaj proces se mora poslužiti u svrhu izrade učinkovite i ciljene europske politike prema trećim zemljama. Zbog toga komisija treba odrediti na koje će se zemlje prioritetno primijeniti procjena. Kao prvi korak moramo prepoznati najznačajnije zemlje koje ćemo procijeniti i e, polazište za naš popis mora biti e, rad naše radne skupine za financijsko djelovanje, čiji je komisija član, a razlog toga jest to što su zemlje koje su rizične po međunarodni financijski sustav su jednako opasne i za Europsku uniju. No, treće zemlje koje radna skupina za financijsko djelovanje nije prepoznala kao takve, mogu međutim predstavljati ugrozu za europski financijski sustav i to moramo uzeti u obzir. U tom kontekstu želimo se usredotočiti na 200 jurisdikcija u čitavom svijetu i to na temelju sljedećih kriterija. Prvi, treće zemlje od gospodarskog značaja za Europsku uniju. To su glavni financijski centri i ili zemlje s kojima Europska unija ima uske gospodarske veze. Time ćemo povesti računa i onim, zemljama, onim zemljama koje sudjeluju u razmatranju popisa Europske unije na kojem radi povjerenik Moskovici sa zemlja članicama u području oporezivanja i taj će se popis usvojiti već ovoga tjedna. Drugi kriterij. Treće zemlje koje Europol i ESVD e smatraju rizičnima u smislu financiranja terorizma i pranja novca. Ova preliminarna identifikacija dodatnih zemalja osigurat će obuhvaćanje svih zemalja, uključujući i one koje nije razmutrila radna skupina, no trebamo se pri tome pobrinuti da nemamo mrtvih kutova. Dakle, u svakom trenutku komisija može proširiti područje primjene na dodatne treće zemlje, ovisno primjerice o novim saznanjima i o novim elementima koji ukazuju na da bi ta zemlja mogla biti značajna ili relevantna. Nadalje, trebamo ustanoviti redoslijed prema kojem ćemo identificirati moguće rizične zemlje i u ovoj fazi smatramo da se trebaju razmotriti sljedeći prioritetni kriteriji. Dakle, treće zemlje koje su navedene na europskom popisu zemalja, e, odnosno oporeznih jurisdikcija koje nisu spremne za suradnju i to je popis koji razrađuje povjerenik Moskovisi i koji će se uskoro objaviti. Zatim treće zemlje za koje već imamo neke elemente koji podupiru našu procjenu i to može biti slučaj onih zemalja koje je radna skupina već procijenila sukladno novom planu puta. Zatim, treće zemlje koje su već izložene e, kriminalnim aktivnostima ili terorističkim prijetnjama. Dakle, u tom slučaju imamo izvore informacija Europola i e SVD-a koje će biti od posebnog značaja. I četvrto, treće zemlje koje su nedavno skinute s popisa, to je učinila radna skupina za financijsko djelovanje, dakle u tom e, slučaju prioritizacija je opravdana našom namjerom da odredimo je li popis e, radne skupine dovoljan ili ne kako bismo te zemlje skinuli sa europskog popisa i na tome već radimo. Imamo tu i neke zemlje koje su predložene za skidanje s popisa. Evo, to je bio drugi korak, a sada prelazim na treći korak u našoj metodologiji, odnosno razradit ćemo kriterije na kojima će se temeljiti procjena rizika imamo pravnu osnovu za tu procjenu u članku 9. direktive za borbu protiv, pranja novca koji predviđa aspekte poput kriminalizacije pranja novca i, i financiranja terorizma ili predviđa zahtjeve za prijavljivanje sumnjivih transakcija. No želimo proširiti te kriterije u sklopu revizije direktive na sljedeće aspekte, odnosno učinkovitost sankcija i ili međunarodne suradnje. Predsjedništvo je pokazalo određenu otvorenost prema zahtjevima Europskog parlamenta i u oči sljedećeg trijaloga koji će se održati u Strasburu idućeg tjedna i uvjeravam vas da će komisija razmotriti transparentnost stvarnih vlasnika kao ključni kriterij koji će se pridodati ovoj procjeni. Također inzistiram na tome da e, ćemo se pobrinuti da ne damo nikakvog prostora onim jurisdikcijama koje promiču netransparentne strukture. Ta su vremena prošla. Europska unija mora predvoditi svojim primjerom e, u ovom području i treba otići dalje od drugih međunarodnih foruma poput G8, G20 ili e, radne skupine za financijsko djelovanje. Rezultat ove procjene pretpostavljam da će biti na raspolaganju do kraja 2018. godine za prvu skupinu prioritetnih zemalja, a procjena ostalih relevantnih zemalja započet će odmah u drugoj fazi od 2018. godine nadalje. Za ovu drugu skupinu zemalja postupat ćemo postepeno, odnosno čim prepoznamo nove hitne slučajeve ili izvore informacija, odnosno nove, nova izvješća o procjeni i toga, ćemo postupno na europski popis dodavati zemlje od 2019. godine nadalje. To će također značiti da nećemo čekati 2025. godinu kako bismo dovršili rad na popisu, nego ćemo stalno dodavati nove zemlje. Za drugu skupinu zemalja za koje imamo e, manje informacija, imamo i manje razloga za zabrinutost. E, u slučaju neočekivanih događaja spremna sam razmotriti uvođenje onoga što sada nazivamo hitnom kočnicom, odnosno u slučaju da dođe do okolnosti koje izazivaju veliku zabrinutost, komisija će odmah procijeniti tu zemlju i u slučaju da se utvrde manjkavosti u toj zemlji, onda ćemo je pridodati prioritetnom popisu. U međuvremenu komisija će naravno e, pratiti napredak e, zemalja na popisu u rješavanju manjkavosti i ako to bude opravdano uklonit će zemlje sa europskog popisa. No, želim se osvrnuti i na neke postupovne korake u međuinstitucijskim odnosima za ovu novu metodologiju, odnosno uključit ćemo stručnjake zemalja članica u okviru radne skupine za borbu protiv pranja novca i financiranje terorizma u razmatranje komisijih delegiranih akata. Predstavnici Europskog parlamenta bit će pozvani na svaki sastanak, a sljedeći sastanak sa stručnjacima zemalja članica predviđen je za 11. prosinca i parlament e, će dobiti sve materijale kao i predstavnici zemalja članica. Moramo raditi transparentno jer transparentnost osigurava i povjerenje u čitav proces i osigurava povjerenje u ishod, odnosno rezultate. Transparentnost također osigurava to da rizične treće zemlje znaju koja su naša očekivanja i da isprave svoje manjkavosti. Dakle, komisija je spremna izvijestiti e, parlament i vijeće koliko god to bude potrebno i naravno očekujem sa zanimanjem vašu razmjenu gledišta o očekivanoj metodologiji u okviru ovih e, sastanaka dvaju odbora. Mislim da se slažemo da je uspostavljanje pouzanog europskog popisa zahtjevan zadatak koji zahtjeva i odgovarajuće resurse. Mi stavljamo na raspolaganje potrebne resurse, a pri tome vam želim zahvaliti i na e, vašim naporima u osiguranju da komisija može odraditi svoj posao. I na kraju želim reći nekoliko riječi o FATF-u. Naša autonomna procjena će biti vrlo korisna za komisiju i ta će analiza povećati naše razumijevanje rizičnih zemalja i ići će na korist našoj pojačanoj prisutnosti u radnoj skupini za financijsko djelovanje, naročito u smislu procjene nedostataka tih trećih zemalja. No i nadalje sam uvjerena da je radna skupina vrlo značajno tijelo i da trebamo podržati njezin rad i da se i strateški i politički trebamo više uključiti u rasprave unutar tog tijela. Komisija je već pojačala svoj angažman u radnoj skupini za financijsko djelovanje. Naravno, neizbježno će doći do prijelaznog razdoblja dok se ne ostvare prvi rezultati u primjeni nove metodologije do kraja 2018. godine. To moram jasno reći. Ako ne budemo ništa poduzimali u tom e, razdoblju, nećemo niti ostvariti rezultate. To nije opcija. Komisija je spremna osvajati delegirane akte kako bi se propise Europske unije na međunarodnoj razini i na treće zemlje koje su međunarodno prepoznate kao visoko rizične. I to sve dok komisija ne dovrši svoju procjenu sukladno novoj metodologiji. Bilo što drugo bilo bi neodgovorno s obzirom na integraciju financijskih sustava jer bi unutarnje tržište bilo izloženo značajnom riziku od financiranja terorizma i pranja novca ako ne uvrstimo zemlje koje je i FATF prepoznao kao visokorizične na popis. Također želimo i pojačati naše međunarodne e, napore u smislu rada na e, nadzoru više rizičnih trećih zemalja i zbog toga podnosim na vaše razmatranje naš delegirani akt. Pokazali smo da e, postoje u našem sustavu borbe protiv pranja novca neki nedostaci, a je također i rog Afrike vrlo osjetljivo područje kada je riječ o financiranju terorizma. Evo, e, dame i gospodo, uvaženi zastupnici, ovo su naša uvodna razmatranja, a sada sam spremna saslušati e, vaše mišljenja i zamisli i očekujemo vaš doprinos u daljnjoj razradi ove metodologije i hvala vam unaprijed na vašem konstruktivnom doprinosu ovom važnom poslu. Hvala vam. Thank you very much, Commissioner. Now we give the floor to Hvala lijepo. Ali sada ćemo odmah krenuti izvjestitelja Libe, gospodina Sargentinija. Gospođu Sargentinija, pardon. Ne, ne, nisam ja rekla da ste vi drugi najbolji zato što nemamo izvjestitelja iz Ekona, ali vi ste su izvjestitelji, pa onda s obzirom da kolej izvjestitelj nije bio tu, onda vi imate riječ ali ne, ne, moj kolega iz Zelenih će govoriti, neću ja. Ali to mi nije niko rekao, jer samo vidim da gospodina Gigolta, koji je prvi izvjestitelj iz Ekona, nije tu, onda sam vam htio dati riječ. A, mislim, ja ne mogu unapred ne mogu unapred ovaj, pretpostaviti što će biti. Gospodine Gigold, nisam siguran da li je to u redu i da li bi gospodin Karenc bio sretan s tim. Evo, naša dva kluba su se nedavno zapravo približili na toj temi, ali neću vam sad sve reći, međutim, mislim da bi se vratili na pučane, da prvo njima date riječ, pa da čujemo šta pučani misle o tome, a onda ćemo eventualno mi dalje. Evo. On behalf of uh, Mr. Karens.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 Hvala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 every other three years so that the commission can draw the lessons from experience in order to strengthen or improve the piece of legislation we are about to adopt. thank you. Chairman. Vielen Dank für diese Einführung. Dann haben wir Mr. Kopan, der auch noch das Wort ergreifen würde.